Uvažene kolege i kolegice, prelazimo sada na obrazloženje glasovanja. Kao prvo što se tiče izvješća gospodina Česlava Dama stopa prilagodbe za izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2015. Prvi govornik je gospodin Peter Jar na jednu minutu. I molio bih da ostale kolege, ostale kolegice napuste ovu dvoranu, kolege napustite ovu dvoranu i dopustite da govornici govore tijekom obrazloženja glasovanja. Hvala vam gospodine Jar, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, samo dvije primjedbe. Budući da kao što mm, se lijepo kaže, to bilo...